Jeszcze troszkę czasu nam potrzebna. Dobar dan. Prije nekoliko e, za početak moram reći da prije nego što počnemo raditi se moramo pozabaviti praktičnim pitanjima. I e, budući da nitko ne prosvjeduje, mislim da možemo sada odmah usvojiti dnevni red. Za početak, <laughs> ipak najprije ću vam požeti dobrodošlicu. Pozdravljam sve osobe koje su danas tu, zastupnike, asistente, koordinatore i predstavnike Europske komisije. Danas ste ovdje u velikom broju. Što se priopćenja tiče, naš sastanak može pratiti putem interneta. Istovremeno, gospodin zastupnik Hoisling Pozvao je ovdje i filmsku ekipu koja će snimati za vrijeme sastanka. I zastupnik Jar danas ima e, goste. Što se prevođenja tiče, raspoloživo je na 16 jezika. Prema uobičajenom e, rasporedu ispričavam se onima na čije jezike se sastanak ne prevodi. Što se tiče zakonodavnog paketa uredbi o strateškom planu, o e, e, CMO i o e, izmijenjenim uredbama i horizontalnim uredbama. To će biti tri dosije kojima ćemo se danas baviti i to su dakle dosijeji E, koji svi govore o zajedničkoj poljoprivrednoj politici i reformi koja se predviđa za sljedeće programsko razdoblje. O svim tim izvješćima glasat ćemo u sljedećim tjednima. Izvjestelji i izvjestelji u sjeni e, kao i sve i njihovi suradnici i tajništvo zaista su naporno radili kako bi sve bilo zgotovljeno na vrijeme. A osim toga na sve te dosije i izvješća uloženi su mnogi amandmani. Radi se o izvjestiteljima izvjestiteljici Herenc Garciji koja će nam govoriti o svemu tome detaljnije. Održano je 35 stručnih sastanaka, predviđa se i daljnjih pet sastanaka, 17 sastanaka E, izvjestelja u sjeni. E, tu će druga dva izvjestelja koji će govoriti iscrpno o svemu ovome, gospodin Andrije je jedan od njih također. A kao što znate, e, tu su i amatmani različitih odbora, regiji, DV, proračunski nadzor. Predlažem da ograničimo vrijeme izlaganja za izvjestitelje. Svaki izvjestitelj dobio bi po pet minuta. Možda to nije tako ljubazno s moje strane da vam ograničavam vrijeme, ali učinite što možete kako biste se toga pridržavali. Neću biti jako strog. Hvala dakle svima i eh, odmah ću dati riječ eh, našoj prvoj izvjestiteljici, gospođi Herenc Garcia. Izvolite. Hvala lijepa. E, hvala e, što ste mi dali mogućnost da danas e, govorimo o tome kako napreduju radovi ova tri dosjeja koji govori o reformi zajedničke poljoprivredne politike. Što se dokumenta tiče o strateškom planu, moram vam odmah reći da Zahvaljujem e, e, izvjestiteljima u Sijeni kao i onima koji su radili na drugim dokumentima. Zahvaljujem klubovima, zahvaljujem tajništvu. Zahvaljujući radu svih vas mogli smo zaista u rekordnom roku od Božića do sada voditi pregovore. Izradili smo 121 kompromisnih amandmana od ukupno 5400 amandmana koji su uloženi. Kao što smo upravo čuli, održano je jako puno sastanaka, 35 stručne prirode, 15 izvjestelja u sjeni, jedan će se još održati večeras i te još jedan E, sutra ujutro. To će biti posljednji sastanci izvjestitelja u sjeni prema našim predviđanjima. Zaista, to je prava borba s vremenom bila i prošli smo kroz sve dokumente. Što se tiče tehnikalija, ta pitanja su rješenja. Međutim, ono što je još otvoreno pitanje su e, velike rasprave koje se vode oko brojaka brojke, dakle sve ono što brine zastupnike, poljoprivrednike i e, sve bitne dionike u Europskoj uniji. Moramo vidjeti koji ćemo dio posvetiti svim e, ovim aspektima. I e, moramo također vidjeti koji ćemo sredstva izvojiti za ekološkim, za, eko e, režime. Što se tiče kolega koji su glasali na odboru e, za okoliš, neki imaju prilično radikalna stajališta. Određene države polažu vrlo puno pozornosti na E, plaćanja, na vezana plaćanja. To je vrlo osjetljivo pitanje. E, uložen je izrađen također izvješće na vlastitu inicijativu iz e, tema uzgoja goveda kao i uzgoja koza. Morat ćemo dakle sve te parametre uzeti u obzir kada se budemo konačno pozabavili brojkama, a to je, kao što sam rekla, večeras i sutra na sastancima izvjestelja u sjeni. Postoji također i eh, maksimalni iznosi. Mi želimo da oni budu obvezni, ali istovremeno tražimo mogućnost manevarskog prostora za određene prilagodbe. Želimo također ukazati na razlike između prvog i drugog stupa, a moramo razmotriti i o tome kakvu pomoć možemo dati mladim poljoprivrednicima. Oni također imaju određene e, želje i e, te želje moramo uklopiti u zajedničku poljoprivrednu politiku. Nakon što se održe ta dva zadnja sastanka izvijestelja u Sjeni i nadam se da ćemo na e, naše rezultate dobiti e, prilikom glasanja većinu europskih zastupnika. I nadam se da će nas podržati i klubovi zastupnika e, za vrijeme glasanja koje će se održati 2. travnja. Tada ćemo, nadam se, izraditi politička mišljenja e, kako bi su mi poljoprivrednici i europsko društvo u cijelini dobro shvatili u kojoj mjeri je e, poljoprivredni sektor važan. Ono što je zaista važno je da se shvati da je zajednička poljoprivredna politika važna za sve europske građane. Trebamo dati mogućnost da se uzgoje kvalitetna hrana koja će svim građanima omogućiti da se hrane dobro po pristupačnim cijenama. Dakle, zajednička poljoprivredna politika odražava se na sve u svakodnevnom životu. Hvala lijepa i hvala svima na vašim komentarima koje ćete dati. jednak wysłuchamy wszystkich sprawozdań. Hvala lijepa. Poslušajmo sada sve izvjestitelje, a onda ćemo zajednički raspravljati o sva ta tri izvješća. Da ću sada riječ na gospodinu Andrijevu. Prosimy, ma pan głos. Oui, merci, monsieur le, le président. Hvala. E, sada ću e, ja govoriti o mom izvješću o zajedničkoj organizaciji tržišta. Osamsto amandmana je uloženo na moje izvješće, a na sastancima izvjestitelja u Sjeni e, imali smo dakle sedam takvih sastanaka, završili smo prošlog tjedna. I ja zahvaljujem izvjestiteljima u Sjeni na e, tome što su se jako angažirali pri tom radu. Svi smo bili izloženi pritisku. Zahvaljujem e, tajništvu koje je kao i običajeno izvrsno radilo. Hvala također i pravnoj službi koji su nam pomogli, to je bilo nužno za rad e, na našem izvješću. Također zahvaljujem predstavnicima klubova zastupnika, zahvaljujem svim zastupnicima i hvala stručnoj službi kako moje, tako i mog kluba zastupnika koji su izvrsno radili. Održali smo 11 stručnih sastanaka i 8 sastanaka izvjestelja u Sijena koji su omogućili da izradimo kompromisne amandmane koje pokrivaju kompromisni amandmani e, pokrivaju skoro 600 e, amandmana osim oni koje su uloženi na <clears throat> uvodne odredbe mog izvješća. Zahvaljujući e, tim kompromisnim amandmanima moćemo glasati jednostavnije. Ono što je također olakšalo jest omnibus uredba jer smo na taj način mogli jako napredovati. Ono što sam ja htio e, učiniti jest da u naš rad uklopim sve amandmane naših kolega. Hvala svima što su surađivali jer su oni na taj način poboljšali i ojačali izvješće koje sam ja izradio. E, mislim da ćemo za vrijeme glasanja ovog izvješća samo ojačati stajalište našeg odbora. Svega 15 amandmana odnosi se na prijedlog Europske komisije, a ostatak se odnosi na zakonodavne aspekte sadašnjeg zakonodavstva. Bilo da, je da ga poboljšamo, bilo da ga nadopunimo o funkcioniranju e, tržišta i e, pojedinih sektora u poljoprivredi. Ono što zaista daje dodanu vrijednost ovom izvješću <clears throat> jest vinogradarstvo u svjetlu organizacije tržišta. E, neću sada ulaziti u velike detalje. Jedan se odnosi na bačve, na primjer. E, zatim, e, zeleni su također uložili slični amandman sa nekim vrlo značajnim detaljima vezani za grožđe u Bačama. Dakle, postoje ti amandmani iz vinskog paketa. Neću dakle ući u pojedinosti jer to nije danas cilj, ali govorili smo puno o organizaciji proizvođača e, putem stručnih organizacija i e, stručne i e, međugranske organizacije omogućili su još veću povezanost sektora. I e, treći bitan element jesu izuzetne mjere na tržištu koje su zaista bit mnogih kompromisnih amandmana što ih predlažemo u izvješću o organizaciji tržišta. Uložili smo također i neke stručne kompromisne amandmane i također bavimo se uredbama vezanim za e, najudaljenije područje Europske unije kao i na uredbi o Egejskim otocima. Tu se bavimo specifičnim aspektima vezanim za ta dva geografska područja. Evo, tako je strukturirano ovo izvješće, gospodine predsjedniče. Mislim da je izvješće dobro, koje je omogućio da se na ta tri bitna plana vinogradarstvo, profesionalne organizacije i e, reguliranje kriza zaista daje dodanu vrijednost postojećem europskom zakonodavstvu. Izvješće je predano i e, sad e, je sve leži na vama E, dakle da ga izglasamo tu i vidjet ćemo kako će to sve proći na plenarnoj sjednici na koju nadam se da će to izvješće i doći. Ovo je možda najmanje gusto izvješće na temu zajedničke poljoprivredne politike, ali svejedno mislim da je vrlo važno. E, hvala vama, gospodine Andrije. A sada ćemo saslušati gospođu Miller, koja je posljednja izvjestiteljica. Izvolite. Gospodine predsjedniče, hvala što ste mi dali riječ. E, drago mi je što mogu izvijestiti o napretku transparentne e, e, institucije i pojednostavljenje institucija. Imamo, imali smo 13 tehničkih sastanaka. Mogu reći da nam je suradnja bila vrlo skladna bili smo e, orijentirani prema ciljevima. Imali smo 63 amandmana. Do sada smo zaključili 15 e, e, kompromisa. 243 amandmana smo imali. Imali smo kompromise za sve članke a onda e, smo one koje nisu imali veze sa takozvani performance sustavom, 16 e, kompromisa e, smo, dakle, su još u raspravi. Rasprava o horizontalnom uređenju, to bi trebalo trajati pola sata. Kod kompromisa smo se zasnivali na načelu e, e, ključnih pitanja, a onda smo e, radili zajedno na široj viziji. Željeli smo znati koja je institucija nadležna za što i koje zadaće mora obavljati u smislu pojednostavljenja obaveza država članica koje su te obveze i koje kriteriji se primjenjuju. A sada još o u upravljanju u članak 8 do 12. Tu imamo klarnu, jasnu strukturu. To smo postigli sa kompromisima. Zaključili smo zajedno sa kolegicom Heranc da članak 110 E, upravno tijelo i 111 popratno tijelo da to ostavimo u strateškim planovima. E, tamo to bolje stoji. E, sljedeće točke su još kritične po mom mišljenju. ocjenjivanje upravnog sustava kroz tijelo za certificiranje. Tu mislimo da komisija će i u budućnosti imati mogućnost da u opravnim slučajevima provodi kontrolu. To je članak 40, 40 i 47. I tu smo surađivali. Ključno pitanje koje nam se postavlja ovdje je o e, prijedlog kompromisa sa e, člankom 121, strateški planovi on se najčešće navodi ovo umreženje sa horizontalnom uredbom. Na tome trebamo još poraditi. Radi se o ovom području e, uspješno i kontrola. E, e, još samo kratko o, sadašnjem sustavu on se e, uglavnom drži sukladnosti, compliance, a u budućnosti ćemo imati, idemo prema performance, to jest uspješnosti, rezultatima. Poljoprivrednici u budućnosti neće, neće biti vezani detaljnim pravilima, ali e, države članice moraju dokazati uspješno. Evo, mi se sad e, premještamo u novi sustav, mislim da je to korak u pravom smislu, u pravom smjeru. Međutim, pitanje je kako se najbolje e, e, može postići ta uspješnost i kako je kontrolirati. E, tu trebamo, po mom mišljenju, još prijelazno razdoblje. Jer se dosta toga mijenja u, na području uvjeton, uvjetovanosti, e, ono ozelenjavanje trebamo više prebaciti na eko mjere. Ono što je za mene bilo važno, imamo, imali smo e, široku raspravu o nekim pitanjima. E, zahtjevi za više novca, u unutar vfo ili u, unutar e, proračuna za zajedni, zajedničku poljoprivrednu politiku. Mm, moramo e, ostati unutar proračuna za ZPP. E, rezervna kriza mm, e, rezerva za krizu to će se koristiti zaista samo u kriznim slučajevima E, inter, tržišne intervencije se također moraju uzeti u obzir. Evo, Martin se već smješka. E, e, ovo, ovo popuštanje Dantenu mi je zaista, me zaista bolilo, ali nismo mogli naći neko bolje rješenje. Rezerva za krize neće se zvati poljoprivredna rezerva a e, stabilizacijske mjere za tržište su također ušle. I, imamo 400 e, milijuna eura u samom proračunu. E, to je naš kompromis u duhu zajedništva. Ako imamo mogućnosti da to povisimo na 1,5 milijardu, to bi bilo jako dobro. E, a što se tiče budućih sastanaka, sada se radi o tome da nađemo zajedničku liniju sa umreženjem za članak 121. Moj cilj je bio i ostaje da za poljoprivredu imamo dobar tekst. Imamo najbolju transparentnost uprave i e, maksimalno pojednostavljenje donošenja odluka. E, već se unaprijed veselim našoj budućoj dobroj suradnji. Hvala. Hvala lijepa. A sada ću pozvati i naš, e, pozdraviti naše goste. Gosti koje dolaze iz e, e, grada Ulma. E, srdačno ih pozdravljam. Tema je zaista zanimljiva. E, veselim se da su danas ovdje s nama i da mogu sudjelovati i prisustvovati našoj sjednici. E, izvjestitelji u sjeni će sada dobiti riječ. Gospođa Nojhl, izvolite. Hvala lijepa, hvala na ovoj raspravi, zahvaljujem e, svim izvjestiteljima e, i izvjestiteljici. Na e, ZPP mora više toga dati kad se radi o koncentraciji zemljišta, tu nismo do, do, dobro radili. 20% e, poljoprivrednika su dobili 80% novca, na primjer. Moramo i promijeniti sustav, moramo e, te greške ispraviti. Ja sam od početka željela ne da zaista blatim prijedlog komisije, već da vidim gdje sada e, imamo zajedničke točke. E, važan je rezultat. Rezultat e, koji nam može dati poljoprivredna politika. Države članice moraju imati više fleksibilnost, ali tu moramo imati jasna pravila i jasne kontrole. Samo onda je fleksibilnost opravdana i smislena. E, Europski revizorski sud je rekao da prijedlozi komisije ne sadrže ni jasna pravila ni jasne kontrole. To je kritika na e, račun komisije. E, revizorski sud je e, također rekao da se ciljevi na ovaj način ne mogu postići. E, e, to treba, taj okvir treba sada raspraviti i u vijeću i u parlamentu. Moramo moći kontrolirati. Sa, tek tako možemo preći na drugi sustav korištenja javnog novca E, imali smo preko 300 kompromisa, ali e, ni, za sve nas je od početka bilo jasno e, da ćemo pristati samo na kraju. Da, u tehničkim stvarima smo se približili, ali s druge strane, ali kako se dokazuju e, brojke, e, koliko e, ekoloških elemenata mora biti u prvom stupu, da li je capping obavezno u svim državama članicama, te to još nije razjašnjeno i dok to nije učinjeno, onda ne možemo odobriti kompromise. Znam e, koji puta mi je teško, imamo simpatičnu izvjestiteljicu, izvjestitelju koja zaista je spremna da e, sluša i druge strane. Još jednom treba reći, razlike su još velike. Imamo e, drugačija načela. Izvjestiteljica se bori za 60% izravnih plaćanja E, a ja s druge strane se borim za ekološke sustave i, e, i planove. E, ne znam hoćemo li se moći sastati. Ono što je dobro u prekoračkoj skupini jeste da želimo razgovarati, to je pozitivno. Nitko se ne obstruira razgovore. E, imat ćemo još razgovore izvjestitelja u sjeni, nadam se da ćemo se složiti, e, ali e, put nije dugačak, ali je trnovit ipak. A sada ću dati riječ stručnjacima iz komisije. Govorimo posto poljoprivrednika dobivaju 80% plaćanja, ali ovih 20% poljoprivrednika imaju i 70% poljoprivrednih e, površina. Proizvodnja ovisi o površinama. Ja to ovako shvaćam. Mi smo željeli da svaki hektar e, zemljišta bude uzet u obzir. Što više površina, to više proizvodnje i više fiksnih troškova. E, imate li o, za to konkretne podatke, brojke, proizvodne površine, na primjer? kako to ovisi e, ili je povezano sa ovih 20% poljoprivredni. Ja se slažem u, u načelu. Ja sam emocionalno ovdje e, upleten u pitanje jer dolazim iz jednog malog pogona, malog e, gospodarstva. Moramo međutim imati i globalnu sliku pred očima kako bi europska poljoprivreda bila konkurentna. Gospodin Dante. Merci, monsieur le président. quand on est en Naravno, kada netko izvjestelj ili izvjestelj u sjeni, a vode se rasprave ovih razmjera, Treba imati e, želju da se postigne kompromis. Gospođo Danten, niste vi tu dali dar Michelu Dantenu. Mišel Danten je jednostavno branio stajalište Europske pučke stranke. I e, sada ću se osvrnuti na ovo izvješća redom koje su e, načinjeni i više ću govoriti o dva druga izvješća. E, o prvom izvješću zaista je izvrsno izvješće gospođe Herenc. Međutim, žao mi je što vezane potpore e, nisu ostale na razini koje su bili ranije i to je za mene vrlo značajna stvar. A što se tiče tih e, eko programa ekoshema još uvijek nismo uspjeli definirati što bi to trebalo biti. Jer između e, tih ekoshema i mjera e, za okoliš još nije napravljeno sve što se trebalo napraviti. Ja mislim da umjesto da se mukotrpno kontroliraju parcele, da bi bilo bolje imati i jedan globalni pristup. Što se tiče e, horizontalne uredbe, hvala izvjestiteljici, svi smo jako dobro surađivali i isto tako e, smo nastavili raditi ono što stoji u Omnibus uredbi, a istovremeno nismo htjeli uništiti što ono što već postoji u različitim državama članicama. Bilo je tu mnogih osjetljivih pitanja. E, s jedne strane pitanja vinogradarstva, jer e, se govorilo o različitim aspektima, između ostalog uvođenja Vinislam Bruska. Što se zaključka do kojeg smo došli tiče, moram reći da se on razlikuje od onoga što sam ja u početku želio. Međutim, puno smo međusobno razgovarali, slušali smo aktere tog sektora, a što se tiče vina s alkohola, ako oni jesu u e, jednom času vino, to je mislim vrlo bitan aspekt, a što se tiče povratka nekih sorti koje su ranije bile zabranjene, između ostalog Vinix Lombruska, oni moraju e, biti e, najprije u određenoj eksperimentalnoj fazi. Ovo što kaže kolega Dantan e, mi se čini dobrim kompromisnim za sljedeće sedmogodišnje razdoblje. Inače, Vinis Lombroska, kažu nam stručnjaci, je sorta koja se dobro odupire hladnom vremenu, prema tome nije tako bitno ovo što se govori o otpornosti na toplinu. Ono što je pak bilo jako bitno jesu e, financijski aspekti. Na posljednjem sastanku izvjestelja u Sjeni smo puno razgovarali o sredstvima koje će se izdvajati za vrijeme krize. Trebamo imati pričuvu koja će biti značajna pričuva, ne samo 400 milijuna. Znamo da ćemo se morati i kako boriti, naročito s vijećem, jer vijeće odmah hoće uzeti sredstva koja se ističas ne iskoriste. Tu će parlament morati itekako eh, intervenirati. Što se tiče ostatka horizontalne uredbe, parlament će trebati zaista tražiti da se itekako uskladi sa eh, dobrim rezultatima i eh, da se usmjerimo na rezultate. Insistirali smo na određenim pojmovima, međutim nemaju svi isto mišljenje o definiciji pojedinih pojmova. U svakom slučaju mislim da ćemo uspjeti doći do rezultata budemo li htjeli ostvariti neki cilj. A isto tako što se tiče strateških planova, jako mi je drago da smo dogovorili jedan prilog koji će nam omogućiti da zaista imamo i dalje zajedničku poljoprivrednu politiku, jer rizik pred kojim se nalazimo jest da više ne bude zajedničke poljoprivredne politike, nakon dakle da ona opet bude u nacionalnim rukama, a ne zaboravimo da je u temelju Europske unije upravo i zajednička poljoprivredna politika. Kolega Hojsling. Dragi kolege i kolegice, mi surađujemo ali koji puta ključne teme ZPP-a tu nemamo zajedničko mišljenje ovo izvješće. Ne znam od kuda bi trebali doći ovi e, kompromisni amandmani 123 njih. Tu smo zaista jako podijeljeni i to opravdano. E, imamo sada e, prelaz na drugačiji sustav. Države članice će imati veću odgovornost. Tu možemo gledati kritično imamo neka prazna područja što znači 40% e, klimatskih mjera. Što to znači? E, svaki poljoprivrednik može raditi što želi. Ne možemo da e, i sada imamo zeleni ZPP, eko programi kako ćemo se tu sastati? E, postoci e, nisu jasni. Što su to? Komisija to mora definirati. Ne možemo imati takovu reformu prije no što znamo što je to. E, obvezni smo zbog klimatskih promjena i zbog gubitka bioraznolikosti moramo mijenjati sustav a EPP, e e e, još ima ove izrazna plaćanja. Tako ne možemo dalje. Govorimo o kepingu, ali to ćemo odbaciti na kraju ne možemo onda dozvoliti da države članice na, kraju to opet e, preuzmu mi ne razgovaramo o ključnim pitanjima a onda glasamo pet do šest sati jer se o osnovnim pitanjima nismo složili mi nismo oni e, e, obvezni samo poljoprivrednicima, već isto i klimi i potrošačima. E, e, gospođa Garcia je rekla, um, Envi je e, donio ekstremne zaključke. Oni su rekli da 30% novca mora ići za ekološke programe. Pa to nije ništa drastično. Mm, um, moramo vidjeti jesmo li e, u sadržaju nešto promijenili. Tu imam veliki upitnik. Imamo previše praznih e, mjesta. Ako moramo ići u trialogu sa ovim praznim mjestima, onda parlament na kraju ništa neće dobiti e, zemlje članice govore samo o zadržavanju proračuna na istoj razini. Moramo poraditi na ovim prijedlozima i e, napraviti nešto za okoliš, za e, borbu protiv klimatskih promjena, da smo nešto napravili za mala gospodarstva. A ne samo da stalno e, oni profitiraju od ove reforme koje imaju najviše hektara. To ne može biti normalno. Hvala. zastupnik Hvala lijepa. Mislim da e, budućnost ove reforme postaje sve problematičnija što su e, pravila više ovakva kakva jesu. Jer jednostavno nezadovoljavajući je izgled te reforme i mi nekako idemo na slijepo. Još uvijek nemamo pojma koliko će strava biti izdvojeno za sljedeći ZPP. E to je jednostavno nevjerojatno. Mislim da smo cijelom pitanju pristupili iz krivog ugla. Bit svega je po mom sudu da osmogućimo jednaki proračun kao ranije. Moramo početi raditi e, na temelju e, tih saznanja. Gospođo Miller, vi e, na vrlo striktni način podržavate ono što komisija traži od država članica i e, to će samo rezultirati većom administrativnim operečenjem e, za konačne korisnike. Isto tako zanima me Smatrate li zaista da ćete biti u mogućnosti raspravljati o različitim kontrolama i nadzorama e, koji će se pojaviti nad nacionalnim upravama? Mi jednostavno ne dajemo nikakva jamstva po pitanju financijskih sredstava koje će dati Europska komisija. Pa ne bi li naš zadatak bio prvenstveno u tome da poljoprivrednik može u konačnici na najbolji mogući način biti taj koji će imati od toga koristiti. Vi želite snažnu zajedničku poljoprivrednu politiku, ali e, nigdje ne vidimo na koji način će se osigurati kvaliteta. Isto tako, zanima me da li vas politički partneri podržavaju u e, prenamjeni sredstava iz zajedničke poljoprivredne politike u odnosu na druge Eh, na druge aspekte. Hvala predsjedniče. Eh, zajednička organizacija tržišta. Tu smo se dobro složili, ali mm, eh, pitanje je da li što je bezalkoholno vino, ali međutim to nije ključno pitanje ZPP-a. E, imamo li e, e, sortu vina bez pesticida, da li je to nešto što je ta, toliko ključno. To je, su sporedna pitanja. Pitam gospođo Garcia, je li shvaćate da da su iz više od tisuće gradova e, protestirali e, studenti i učenici. E, demonstracije se organiziraju protiv klimatskih promjena, protiv pesticida, uvozu soje i tako dalje. Smatrate li da vi sa vašim prijedlogom rješavate poljoprivredne poljoprivrede da li imamo to, tu održivo šumarstvo, da li potičemo ekološko eh, gospodarenje. Da li ovaj prijedlog vodi u tom smjeru? Evo, to je moje pitanje za vas. Eh, thank you very much. Um, the, eh, gospodin Dakle, mnogo ljudi u ovom odboru e, kažu da hoće da e, zastupnici iz SID-a i EPP-a, a čuo sam dosta, sličnih stvari od svih njih, a to je da moramo ići da se moramo oknuti od ovog sustava kakav je prije postojao, tih plaćanja, da više ljudi neće dobivati ista plaćanja kao što su bila prije 25 godina, znači moramo imati konvergenciju. Mislim da svi ovdje e, zastupaju svoju zemlju, interese svojih poljoprivrednika i ljudi koji žive u ruralnim područjima. I mislim da najbolji način da se to postigne bi bio da imamo punu internu konvergenciju barem do kraja 26. ali u ovom početnom prijedlogu komisije oni samo se zalažu za 75%, to je njihov cilj i zastupnici u Europskom parlamentu i ljudi koji zastupaju druge ljude žele to promijeniti, ali izgleda da tu postoji snažan otpor. Dokle god sam ovdje, ja ću se boriti za 100% konvergenciju i vrijeme će pokazati hoćemo li u tome uspjeti, ali želim vam puno sreće kada budete kad na prije izbora pokušavati objasniti ljudima zašto je do toga došlo, zato što ljudi iz Europske unije nam daju taj novac i mi bismo im trebali pružiti odgovarajuću vrijednost. Tu postoji sugestija, mislim da je to došlo od predsjedavajućeg, da Možda postoji neka logika da se ova situacija nastavi gdje ogromna količina novca ide veoma malom broju ljudi. Ali ta logika e, ne vrijedi u mojoj e, zemlji jer ako e, mi ljudima ne budemo nastavili daviti po 100.000 eura po glavi, poljoprivreda će biti uništena i zapravo bi to onda tu trebali bismo računati na to da se taj trickle down efekt, dakle efekt e, preljevanja prema dnu, ali to vam nije kao da imate šampanjac pa ga nalijevate u gornju čašu pa onda ona ide dolje, no dolje više nema šampanjca, to vam mogu reći. Mi govorimo o proizvodnji. Kad gledam kako se izgledaju plaćanje u mojoj zemlji i su e, da mnogi poljoprivrednici dobivaju e, tisuću eura po hektaru, ali oni zapravo proizvode manje od onih koji dobivaju 150 euro po hektaru. Oni koji su najproduktivniji, oni koji najveću vrijednost e, proizvode po euru su oni koji imaju ta prosječna plaćanja, a oni koji dobivaju manje od 100 euro po hektaru proizvode praktički jednako toliko kao i oni koji dobivaju 1000 euro po hektaru. Dakle, ti ljudi koji hoće braniti ono što se ne može braniti moraju pogledati e, činjenice. Kad se radi o tim eko programima, stalno govorimo o njima, vrtimo se u krug i nismo odlučili koliko novca će ići njima i e, sastajemo se, raspravljamo beskonačno. To je kao kad se dogovarate da ćete speći kolač i onda se deset godina e, dogovarate oko sastojaka, ništa niste pomiješali, ništa niste stavili u pečnicu, sada trebamo se dogovoriti kako će to izgledati. E, daleko smo od toga da donesemo odluku, ali jedna stvar je sigurna. Ja neću tu e, stajati, podržati e, odluku kojom se jedan poljoprivrednik dere mu se koža da bi se dalo drugom. Sjetite se vi iz EPP-a da ovdje imamo zastupnike koji stalno se zalažu zato da trebamo imati poštenija plaćanja, ja ću paziti šta govorite. Ljudi iz EPP-a u proračunskom odboru su očajni kada, užasnici su kad vide da neki poljoprivrednik dobiva više novaca od drugog, a sada se upravo za to zalažete. Dakle, vi ste svi licemjeri. Dobri priklad s tim častom, bo švjeta se zbližaju. Pa to je, kolačev je zapravo jako dobar primjer, imate pravo. A sada gospodin Kaputo. Hvala lijepa. E, prije svega i ja želim zahvaliti izvjestiteljima e, jer oni su jako dobro radili zajedno s izvjestiteljima u sjeni. Kontekst je problematičan, imamo skraćene rokove i puno se toga počinjalo, zaustavljalo, raspored rada se stalno mijenjao, dakle situacija je bila teška. Ja ću sada krenuti u polazišta od onog izvješća koje možda naj, gdje se najdalje došlo, a to je organizaciji tržišta. E, zaista mogu čestitati kolegi Riku na izvrsnom poslu. U vrlo kratkom roku je napisao izvješće i postigao kompromisne amandmane kojim su gotovo svi zadovoljni, svi izvjestelji u sjeni. Što se tiče privatnog i javnog reguliranja krize, zatim sve ono što se događa s vinogradarstvom i tako dalje. Za druga dva izvješća situacija je bila puno složenija. Jer eh, što se tiče eh, reforme eh, ZPP-a, komisija dakle prolaže promjenu paradigme bez presedana. Vrlo je preskriptivna i imamo norme i model koji se bazirao na sukladnosti, a sada se usmjerava na ostvarivanje konkretnih rezultata koji omogućuje državama članicama veliku subsidijarnost koja će odgovoriti na njihove specifične zahtjeve. Na taj način komisija više ne nadzire vođenje ZPP-a, već zapravo nadzire kako su ostvareni konačni ciljevi koju određuju države članice na temelju zajedničkih ciljeva koji su određeni. Takva promjena paradigme u velikoj mjeri brine određene kolege, uključno i unutar mog kluba zastupnika gdje nisu svi istog mišljenja. Mislim da moramo naći srednji put i imati pristup gdje će u središtu svega biti konformitet, dakle sukladnost normima u Europskoj uniji, a e, pristup koji je odredila komisija bi trebala dati veću odgovornost e, državama članicama. Naši čestelj u Sijeni, Ricardo Antuš, e, daje prijedloge gdje bi komisija mogla intervenirati ako se misli da neka država članica nedovoljno dobro nadzire naročito što se tiče ispravnosti plaćanja, te norme prihvatljivosti koji se nalaze u planovima ZPP-a. Mislim da bi to bio dobar kompromis koji bi nam omogućio e, temelj za naš rad i na taj način mogli bismo odgovoriti na jedno od bitnih stvari koje brine naš odbor, kako zajemčiti da novac iz europskih fondova se apsolutno sačuva u odnosu na ovaj novi model koji predlaže komisija, taj takozvani new delivery model. Zaista e, mislim da e, ne bismo smjeli govoriti o tome hoće li se odbiti ZPP, e već da do zadnjeg časa moramo pokušavati poboljšati prijedlog zahvaljujući našim ko, našim amandmanima kojima ćemo sve ovo pokušati poboljšati. Hvala lijepa. Molim sve također da se pridržavaju e, vrijeme na kojemu je dano. Gospodin Erdeš ima riječ. Dozvolite mi da istaknem dvije najvažnije teme za mene barem dvije stvari koje po meni nisu dobre. ZPP e, e, nije u najvažnim područjima dobro regulirana. Koji poljoprivrednici dobivaju izravna plaćanja, a koji ne. To je glavni dio e, našeg ZPP-a. Moramo razgraničiti ono na što je komisija, na što komisija ima pravo, a na što nema u odobravanju strateških planova. E, kompromisni e, prijedlog e, ostavlja sve na prijedlogu komisije, što je za mene neprihvatljivo. Što mislite o tome, gospođo izvjestiteljice? Drugo, vezana potpora ne narušava tržište. To je uvedeno da bi se e, zajamčila e, egzistencija najugroženijih poljoprivrednika. Dakle, 13 e, plus 2 posto ide na te potpore, to nije slučajno izmišljeno. Hvala lijepa. Gospođa Katajnen ima riječ. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos esittelijöille. Hvala. Hvala i izvjestiteljima i izvjestiteljima u sjeni. Ovdje imamo obavezu da se držimo ovog eh, hrabrog modela koji je predložila komisija ali ne bismo smjeli ne smijemo povećavati uvjetovanost. Ima tu mjesta fleksibilnosti. I zaista je važno da podržimo okoliš. Imamo novca za, dovoljno novca za ulaganje ovdje a također moramo i paziti na naš e, otisak što se tiče ugljičnog dioksida, ali tu ima stvari koje nas brinu. Primjerice, gornje granice. Mislimo da bi bilo najbolje da one budu na dobrovoljnoj osnovi, zato što se strukture razlikuju od države do države i ako imamo gornju granicu trebamo paziti na to gdje je ona kao i to o kakvim potporama se tu radi. Tako da ću pitati izvjestiteljicu da li mislite da bi možda se trebalo, trebale te potpore ostaviti izvan gornjih granica, dakle da se ne računaju, barem kod onih područja koje imaju prirodnih ograničenja? Jer to je veoma važno što se tiče E, osnovnih e, ovih temeljnih potpora e, za dohodak. A što se tiče drenaže tla, tu se radi o nekim stvarima koje se ne računaju kao ulaganja, odnosno intervencije. I to je veoma važno i to zaista moramo, u to ulagati. To je veoma važno. Hvala gospodin E, hvala lijepa. Dvije stvari. Prvo, to si moramo zapamtiti za e, drugi puta. E, u izbornoj godini nije dobro govoriti o reformi poljoprivredi. Ali u svjetlu Brexita valjda ćemo doći do nekog zaključka borba protiv e, klimatskih promjena, često se kaže poljoprivrednici e, ne doprinose dovoljne. E, stoga imamo sada taj deliver sustav. Možemo onda dokazati da li poljoprivreda dobro radi ili ne ali moramo uzeti u to i upravu država članica koja često e, idu u drugom smjeru. Do sada e, je bilo tako da su ako se programi nisu ispunjavali onda su nastupale sankcije. A sada smo orijentirani e, prema ciljevima mm, iz toga rezultira želja da imamo prijelazni period kako bi to dobro funkcioniralo. I druga teza. Uvijek zvuči dobro, 20% gospodarstava dobivaju 80% potpora. Ali tu moramo biti oprezni. Ako to želimo promijeniti, zaista promijeniti, Mm, onda um, e, moramo imati i ograničenje površina e, gospodarstava. E, jer 50 hektara gospodarstva u Bavarskoj u Europi već se broji u velika gospodarstva. Mm, mislim da prijedlog izvjestiteljice je dobar i mm, za keping e, ostavljamo dovoljno manevarskog prostora e, državama članica. E, mm, ne znam kako možemo ocrniti recimo udruživanje deset malih gospodarstava. To je dobro. Mnogi ljudi zna o, sve o ekoprogramima. Države članice bi morale imati mogućnost da dobivaju novac za ekoprograme. E, okolišni programi mogu e, funkcionirati samo ako su višegodišnji. E, to je možda poziv na države članice da one to uvedu. A članak 4, tu moramo paziti, u članku 4 stoje E, mnoge stvari koje pogađaju poljoprivrednike. imamo velike planove o tom e, sustavu uspješnosti, ali u našem političkom interesu je poljoprivrednik. E, I moramo paziti da sav taj novac na kraju završi kod poljoprivrednika. E, e, kvadratni metri ne, može, e, ne mogu biti glavni kriterij. Moramo gledati recimo šta je sa silosima. Ta sva računanja su vrlo dubiozna moramo isto paziti kako primjenjujemo sankcije. Ako kad izvjestitelji sjede sa izvjestiteljicom, mislite i na drugu stranu, na stranu gdje sto, sjedi poljoprivrednik. E, poljoprivrednik koji stalno nailazi na prepreke. I na kraju e, sam si želio da imamo malo više hrabrosti kod naših prijedloga. Mislim da trebamo malo pogurati stvari da države članice e, e, razmisle ozbiljno o osiguranju poljoprivrednika. Panje pośle, zabirao, panje pośle. Panie pośle Jar. Gospodin Jar. Ima riječ. Głos jak vi ste se sada izražavali kao izvjestitelj. Proste, ja sam možda među onim kolegama koji ovaj prijedlog najviše razočarao. Jer u 15 godina koliko sam član odbora za poljoprivredu, ipak mislim e, da poljoprivreda vrijedi više nego li što se ovdje predlaže. ovaj prijedlog izmjene CPP-a je renacionalizacija e, poljoprivrede. Mislim da e, je, ne možemo prihvatiti renacionalizaciju za poljoprivredu. Situacija u ribarstvu je drugačija. Albert Desi i ja sklopili smo veliki savez i e, mnogi su protiv njegovog amandmana iz Europske pučke stranke da ga on povuče. A ja se slažem i s onim što je rekao gospodin Danten. E, također podržava. Nikada ne smijemo odbiti ono što je zanimljiv prijedlog. Ali E, mislim da e, bi bilo bolje da odbijem ovaj prijedlog kako bi komisija shvatila, ali ne samo i komisija, već i države članice koje jednostavno nisu sposobne tih 28 država izraditi pravu europsku poljoprivredu. I za većina europskih donostelja odluka poljoprivreda nije uopće strateško pitanje, jer to se vidi kada gledamo sporazume o slobodnoj trgovini. I e, imamo stalno neke globalne stvari i ne e, štitimo neke sektore. Ne govorimo, ovdje o protekcionizmu, već o zaštiti nekih e, grana. Recimo kanađani tako štite mlijeko, a mi više ne štitimo ništa niti mlijeko, niti meso. Komisija je tražila sada da se ponovno reguliraju tržišta. Jer e, e, ponovno regulirati tržišta je ono što trebamo napraviti jer to e, jednostavno dolazi do problema među poljoprivrednicima. Oni više ne mogu živjeti od svog rada jer su nakon posljednje regulacije primjerice za ciklu ehm, e, šećernu repu kada su cijene pale za 23%, e, se mnogi poljoprivrednici našli u problemima. I ko tu i profitira samo multinacionalne tvrtke. I onda kaže treba osigurati se od rizika, ali taj no, osiguranje je vrlo, vrlo skupo košta ili samo ako se malo osigura, onda jednostavno E, to e, više nije moguće osigurati. Zato ću glasati protiv ovog prijedloga. Ponovno trebamo vidjeti na vezanja nekih stvari. Tamo gdje ona postoji, na jugu Belgije ili u Finskoj, ona postoji kako bi se poljoprivreda zadržala u manje razvijenim područjima. To je jedina stvar gdje poljoprivredu možemo vezati za određene teritorije. To je jedina stvar koja nam je preostala, a mi želimo i to uništiti. Moramo pojednostavniti isto tako to jednom za svaga kako je poljoprivrednik konačno shvatio što može napraviti i što ne može, kao i da zna koliko će ga se plaćati. Jer poštivanje okolišta nije nešto nužno što vam tržišta plaćaju, osim ako niste prešli na ekološku poljoprivredu. Eto, zato meni ovoga dosta i nadam se da ćemo jednoga dana imati ponovno zajedničku poljoprivrednu politiku koja će trajati 15-20 godina, a ne da radimo neke reformice svakih 5 godina. Poljoprivrednicima je potrebna sigurnost. Ja ovdje ne govorim o kluba, jer mnogi su protiv mene u mom klubu zato što tako govorim, ali nakon 15 godina rada na ovim pitanjima mislim da je bolje da jednostavno odbijem ove prijedloge. Hvala. Ovo što smo sada čuli vrlo su snažne riječi. I za sada još uvijek nema strateškog plana i još uvijek ne znamo kako će strateški planovi izgledati. Na njima se još radi. E, tome radi sada i Europska komisija i države članice. Nadamo se da će i jedna i druga strana raditi mudro i da ćemo u strateškim planovima uzeti u obzir ciljeve i e, gledati također koji su potencijali država članica. Ne znam kako izgleda situacija s trgovinskim razmjenama s Kanadom. Ne znam je li se Europska komisija već mogla baviti E, tim recentnim razdobljem trgovinskih razmjena između Europske unije i Kanade. Odgovor ćemo dobiti, vjerojatno ne danas, ali bilo bi dobro da ih imamo. Gospođa Miller. I ja sam izvjestiteljica u Sjeni za zajedničku organizaciju tržišta. Zahvaljujem kolegi Andriju e, Mi od Aldea e, u kompromisi odobrenja biljaka to podupiremo, ali kompromisi za interventne mjere e, i elemente koji su do toga doveli da podrivamo e, poljoprivredno tržište, to ne možemo poduprijeti. ALDE ima e, drugačiju liniju, to vas ne treba čuditi. U ime Jana Hujteme, on je izvjestitelj e, u Sjeni kod planova za ZPP. Za nas je važno da su ti, te, da ti strateški planovi budu pragmatični. Ono što je do sada postojalo kod ozeljavanja, e, tu su trebale biti ispunjena pravila mm, mm, a sada vidimo da ovo ozelenjavanje u, ide u uvjetovanost. Pitanje je sada što raditi kod e, eko programa. Da li se to popunjava dobrovoljno tu imamo velike probleme. Za nas bi bilo važno da na području uvjetovanosti idemo prema dolje i da ovo e, ozelenjavanje bude e, više e, orijentirano prema rezultatima kako bismo imali prave mogućnosti izbora. To je obvezno za države članice, ali dobrovoljno za poljoprivrednike. Moramo također e, e, jačati e, mala gospodarstva, obiteljska gospodarstva. Poljoprivreda mora doprinijeti zaštiti klime, ali ne smijemo stalno blatiti poljoprivrednike. To više ne možemo trpjeti mi moramo sami oblikovati svoju budućnost, a u tome važnu ulogu ima i poljoprivreda. E, sad imam ja riječ. ja bih još jedan put ukazao e, na problem malih gospodarstava. Kvantitativno gledano dominiraju ti, ta gospodarstva. To je najveća skupina u Europi i u mojoj zemlji. Ti, e, ta gospodarstva su od ključne važnosti e, za evropski poljoprivredni model. Mi smo jako ponosni na to. Oni e, rade dobro u smislu klime, štite okoliš. Oni stvaraju radna mjesta u ruralnim područjima, ali bore se sa velikim problemima. E, nemaju dohodak koji im omogućuje da prehrane svoje obitelji. Moramo vidjeti kakvu potporu dobivaju ti, ta gospodarstva. E, da li njih treba jednako opteretiti sa troškovima koji se tiču ozelenjavanja? E, ta gospodarstva su već zelena po samoj svojoj prirodi. To je tradicijsko e, gospodarenje, tradicijska poljoprivreda. Moramo i administrativne probleme za njih smanjiti kakvi e, su tu konkretni prijedlozi? Gospodin Hojslink ima riječ. Hvala lijepa. Ja moram reagirati na gospođu, Müller Miller, e, blačenje poljoprivrede u klimatskim problemima poljoprivrednici, e, tu ne možemo e, doći do zajedničkog nazivnika. Ne možemo e, dozvoliti da poljoprivrednici rade sve što žele. Emisije CO2 dolaze i druge emisije dolaze i iz poljoprivrede. Ne možemo reći sama po sebi poljoprivreda je dobra za okoliš i za klimu. To nije točno Mm, kažete, e, mora sve biti dobrovoljno. Mm, e, e, ozelenjavanje nije prešlo u novu uvjetovanost. Kakve su to bajke? Poljoprivrednici dobivaju novce jer se drže propisa. Mm, ali, ali to mora biti i vezano za uvjete da, mora, možda ne dijelite to mišljenje. Kolega Tarabela, me govorimo o novom modelu koje nam predlaže komisija. Ne smijemo mi u Agriju puno previše govoriti. Neka govore države članice. Međutim, mi se e, borimo već 30 e, godina za ovlasti u poljoprivrednoj politici. Ne smijemo to sada napustiti. Uvijek mi kažete države članice imaju zadaću da rade ono e, što e, mi želimo. Ali e, ne znamo što je to. Oni ne smijemo dozvoliti da minimalni standardi postanu prihvaćeni standardi. To je nedopustivo.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 ste pustio da svi govore koliko više manje žele, a sada po jednu minutu. Gospođa Petir. E, predsjednie ja bih prije svega željela zahvaliti izvjestiteljici za strateške planove gospođi e, herranz koja je nastojala saslušati sva različita razmiljanja i uvrstiti ih u ovaj kompleksan dokument koji se odnosi na budunost zajedničke poljoprivredne e, politike. E, htjela bih samo reći da e, mi je drago da se ovdje valorizira posebna uloga poljoprivrednika i njihov doprinos očuvanju okoliša i biološke raznolikosti jer znamo da bez njih ne bi bilo niti ruralnog prostora ne bi bilo proizvodnje hrane ali ne bi bilo niti čuvanja okoliša i smatram da je važno da se to još jednom podcrta. također mislim da je izuzetno bitno da se e, pažnja svrne na generacijsku obnovu o kojoj jako puno govorimo. ja sam predložila u svom amandmanu da se four proračuna izdvoji za mlade E, poljoprivrednike i voljela bih da u tom segmentu možda postignemo snažniji napredak. E, također sam predložila da se sačuvaju, zadrže potprogrami za žene u ruralnom prostoru kako bi se e, njihova uloga i doprinos valorizirao, kako bi ih se podržalo i tu imam informaciju da pregovori idu dobro. Obzirom da dolazim iz Hrvatske, nove države članice, želim skrenuti pažnju da Hrvatska gotovo polovicu svog proračuna za zajedničku poljoprivrednu politiku izdvaja za ruralni razvoj. Uz nas u toj kategoriji su još četiri druge države članice. Dakle, pet od 28 država članica gotovo polovicu svog proračuna izdvaja za ruralni razvoj. Stoga apeliram na kolege da tijekom pregovora eh, o mogućnosti prijenosa novca iz prvog u drugi stup i drugog u prvi stup eh, se eh, dakle jednostavno okrenu i prema tim nekim specifičnostima i da omoguće Hrvatskoj da može prenijeti 15% svog novca iz ruralnog razvoja, dakle iz drugog stupa u e, prvi stup što će biti izuzetno važno posebno ako dođe do smanjenja proračuna za poljoprivredu. Hvala lijepo. Tak, ma pani rację. Specyfikę krajów bo jedne Govorite o specifičnosti pojedinih država. Neke zemlje prebacuju iz prvog u drugi stup, dok neke pak prebacuju iz drugog u prvi stup. Jasno mi je da u sadašnjoj situaciji više volimo kada se sredstva prebacuju iz prvog u drugi stup ali ako se 25% prebacuje u nekim državama iz drugog u prvi stup, ako one to i dalje žele napraviti, možda više neće imati 25%, već 10 ili 15%, zajednostavno zato što te države trebaju tako što, to ukazuje njihovo iskustvo. Ne smijemo te promjene nametnuti tek toliko, to bi bio pravi šok. Treba se temeljiti na iskustvima pojedinih država i na njihovim specifičnostima. Osobno dolazim iz zemlje gdje se iz drugog stupa prebacuje u prvi. Možda se to radi previše, možda je 25% previše. Međutim, načelo je upravo to i na taj način možemo nadopuniti ono što daje nacionalni proračun. A još, dakle, na ovaj način se e, dobiješ jedan mali dodatak. I zato tražim da se više razumije situacija i da se uzmu specifičnosti pojedinih država. Gospodine Jari, izvolite. Ja bih htio reći da poljoprivrednik može ispuniti one programe za koje ima sposobnosti. Mm, e, ovo blačanje poljoprivrednika mi se ne dopada E, moramo biti oduševljeni pristaše e, ovih e, ciljeva koje nam predlaže komisije. Poljoprivreda mora biti dio rješenja, stoga mora se sustav primjenjivati. Drugo, E, rasprava e, mala i velika gospodarstva e, u Poljskoj je gospodarstvo od 10 hektara vrlo važno ali u Njemačkoj takav poljoprivrednik radi recimo kod Porschea tu su uvjeti sasvim drugačiji Stoga ne možemo imati briselski sustav za sve, moramo državama članicama dati manevarskog prostora da odluči što je veliko, a što malo gospodarstvo. Mm, mm, e, e, također e, su uvjeti i u Njemačkoj različiti između država u Njemačke. možda kasnije, ne sada. Velika gospodarstva, oni su u konkurenciji sa proizvodima koje e, proizvode e, velik, velika e, druga velika gospodarstva. Mala gospodarstva su orijentirana na unutarnje tržište oni e, trebaju izravno prodavati i dobivati potporu. Sve to e, treba uskladiti. Imamo tu dobra iskustva. Gospođa nojhel ima riječ. Jako je zanimljivo E, neki e, naglašavaju karakteristike država članica, a neki e, kažu da trebamo izračunati koliko donose ciljevi. mora se uzeti u, u obzir stvarno štićene klime. Dohodak Eh, je, se računa u zaštitu klime. Mi kažemo da je to zaštita klime. U, u, eh, eh, krajevima sa nepovoljnim uvjetima kažemo toliko i toliko znači zaštitu klime. Nije više moguće više reći poljoprivreda je dobra jer je poljoprivreda poljoprivreda. Ona mora dokazati zašto je dobra. Ovo računanje e, po samim brojkama mislim da nije prihvatljivo. Svi, svi se zalažemo za zaštitu okoliša i klime, ali da li moramo interese europskih poljoprivrednika žrtvovati na oltaru klime i sigurnost opskrbe hranom. Jer ovdje se jednostavno svodimo na raspravu o sigurnosti opskrbe hranom i tu se počinju navoditi i novi argumenti moramo uspostaviti određenu ravnotežu. Moramo vidjeti što se može napraviti, što je dobro za klimu, da istovremeno ne dovodimo u pitanje interese poljoprivrednika. Moramo imati poljoprivredne proizvode koji će biti zdravstveno ispravni i dobri. E, nećemo davati jednima i oduzimati drugima. Gospodin Bajc. Predsjedniče, ne shvaćam vas. E, većina radnih mjesta dolazi iz malih i srednjih gospodarstava. Velika gospodarstva razaraju bioraznolikost. Stvarnost je da ovdje većina velikih gospodarstava ne štiti bioraznolikost, ne štiti klimu mm, e, um, E, nije točno da oni ne e, zagađuju zrak. E, kako jedan proizvođač mlijeka koji ima malo gospodarstvo može konkurirati velikom proizvođaču? Objasnite to biračima da 200-300 hektara to su bogataši i kako možete biračima e, objasniti da ti bogataši dobivaju najviše novca? E, kako možemo osigurati opskrbu hranom ako e, ne ako uništavamo tlo, ako proizvodimo suše i poplave? možemo imati sigurnu opskrbu hranom samo ako spriječimo klimatske promjene. U potpunosti se slažem. I upravo iz tog razloga sam zato da sam upravo zato za se uzgaja na malim razmjerima u malim gospodarstvima. Tako bi se trebalo uzgajati goveda ili ovce. Moram imati mala gospodarstva kako bi životinje e, živjele u uvjetima koji će biti najbliži prirodnim uvjetima i zato trebamo podržati mala gospodarstva. Ne znam e, gdje treba načiniti granicu, ali tražim da u sljedećem parlamentarnom sazivu odbor za poljoprivredu e, naruči studije o malim gospodarstvima u odnosu na velika poljoprivredna gospodarstva. Osobno sam poprilično uvjeren da velika gospodarstva imaju bolju opremu, više uzimaju u obzir cijene i da imaju drugačiji otisak na okoliš u odnosu na mala gospodarstva koje sigurno ne raspolažu istim sredstvima. Ali htio bih da sljedeći odbor za poljoprivredu zatraži od nekoliko instituta ili organizacija da jednostavno vidi kakav utjecaj na okoliš imaju mala e, i srednja e, e, i velike gospodarstva jedni u odnosu na druge. Gospođa Herenc. Hvala. Čula sam cijeli niz e, pitanja i evo sad mogu odgovoriti. Što se pak tiče e, ovih nekih opasnosti, znate tko sam, tu sam već godinama, ovdje u ovom odboru i znate da sam uvijek branila ove zajedničke karakteristike ZPP-a i mislim da sam zaista bila uvijek najfokusiranija upravo na te aspekte koji će ojačati našu zajedničku poljoprivrednu politiku i mislim da smo to i postigli. Ovo je jedna početna ideja koju je iznijela komisija i tu je sada ona konsolidirana i nema nikakve opasnosti nacionalizacije. I ne dijelim stavove gospodine koje je spominjao ovaj jedan amandman. Ja sam 17 godina ovdje kad pogledam ovaj dokument mislim da zaista tu ne postoji nikakva opasnost i da sada to a priori odbacimo bez da uopće znamo o čemu se tu radi. Mislim da to zaista e, pokazuje nepoštovanje prema tome što smo zapravo postigli. U svakom slučaju možete napraviti kako hoćete, ali poljoprivrednici traže dvije stvari traže novac i traže jasne propise. I ne radi se samo o poljoprivrednicima u Španjolskoj. Sastala sam se sa sindikalistima i predstavnicima poljoprivrednika iz cijele Europe i oni zaista žele novac i jasna pravila. I zato upravo ovo što mi radimo sa ovim e, skupinama raznim jest važno i što se tiče e, ovih amandmana koji će omogućiti da se pokriju te sve brojke, neki od vas su govorili o proračunu i zaista e, tu imamo i brojke o koje smo već izglasali, tu je stav E, našeg parlamenta vezano za VFO. I mislim da je to zaista jedna hrabra odluka koju je donio naš odbor jer su poljoprivrednici to popravili jer sada vide da postoje proračunska sredstva i vide koja su pravila igre jer neovisno o tome kako su e, vaš, kako vam je mali poljoprivrednik, svaki poljoprivrednik e, na svom gospodarstvu mora raspodijeliti novce koje ima kako bi nešto i prodao to na tržištu. Mnoge poljoprivrednici imaju jako mala gospodarstva, ali ipak trebaju jasna pravila igre, moraju znati na što mogu računati u budućnosti. A ne samo da samo čekaju hoće li europske institucije odlučiti e, da im daju e, neke novce. Moramo stvari razjasniti što je moguće prije, moramo postići tu realnu ravnotežu. Moramo uzeti u obzir različite stavove koje različite političke grupacije imaju, a i države članice i ta realna ravnoteža je uspostavljena, odnosno to je nešto na čemu mi sada radimo i do samog kraja nećemo znati kako će to izgledati jer najvažnija politička odluka će se e, tek trebati iskristalizirati. Ja sam spremna, ja želim zadovoljiti poljoprivrednike i vid pokazati im da ovaj odbor ima jasnu političku ideju i da će im poslati jasni politički signal oko toga što će se dogoditi. A što se tiče ovih 60% koje mi branimo u našem klubu, dakle što se tiče ovih e, dodatnih potpora za održivost i tih e, sredstava za preraspodjelu, to nije besplatan novac morate eh, onda poštovati pravila o eh, jačim uvjetima i to će se svakako tražiti od tih poljoprivrednika da imaju jače ekološke mjere kako bi udovoljili tim jačim uvjetima. Sjetite se onih 30%, to nije nešto besplatno. Ako hoćete taj novac morate, morate ispoštivati te jače, strože uvjete. Znači, tu imate taj ekološki element koji se mora ispoštovati. I neki ljudi to ne žele priznati, a mislim da ipak u ovom proračunu se to jasno vidi. I to je nešto što ja podržavam. Gospodin Vito me pitao jesam li čula što kažu mladi ljudi o klimi. Da, jesam, jer čitam novine i e, na tim prosvjedima e, mislim da svi moramo poštovati mišljenje neovisno o tome radili se o manjini ili većini. Dakle, svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Nitko ne umanjuje e, važnost borbe protiv klimatskih promjena. Ja svakako ne bih to učinila. Ali kriminalizacija europskih poljoprivrednika i okrivljavanje njih za klimatske promjene je zaista dubinski nepoštena jer poljoprivreda u Europskoj uniji se drži najstrožih pravila što se tiče zaštite okoliša. Tamo se što se tiče e, voda, nitrata, e, dobrobiti životinja, e, od navodnjavanja i tako dalje. Nijedan drugi proizvođač ne, mora ispoštovati toliko pravila što se tiče proizvodnje dobara i uzgoja stoke. I sada tu imamo još i strože uvjete e, kako bi se poboljšala održivost i mislim da naši poljoprivrednici, naši stočari nisu oni koji su krivi e, za klimatske promjene i da ništa ne rade. Mislim da je taj primarni sektor zaista uložio ogromne napore da bi poboljšao zaštitu okoliša i oni se također bore protiv erozije i depopulacije i e, u svom svakodnevnom radu oni proizvode kvalitetnu hranu i prodaju je za razumne cijene i trebamo zaista e, ne kriviti njih, nego svi moramo poduzimati e, mjere da bismo zaštitili okoliš, spriječili klimatske promjene. I e, mislim da je Peter Jan to rekao, zaista tako je i zaista poštujem njih. Naravno, svi mogu izražavati svoje mišljenje, ali moramo biti korektni jer 2017., 2018., 2019. znamo koliko je ljudi izašlo na ulice, stotine tisuća ljudi je izašlo na ulice da bi se zalagalo za prava poljoprivrednika. Dakle, ljudi izlaze na ulice zato što misle da eh, ih eh, da svi rade protiv njih, eh, da njihovi napori su uzaludni i to također moramo priznati. Ne smijemo stvari pojednostavljivati. Ne smijemo biti demagozi, moramo biti realni. I moramo shvatiti da zaista svi ulažu napore. Dakle, što se tiče proizvodno vezanih potpora, to je nešto što već smo rekli, to je jako važno za nas, jer to također ima ekološku ulogu, e, recimo ovce i e, koze, i sve moramo uzeti u obzir, svi igraju svoju ulogu, moramo biti realni i brojke koje su potrebne tu moramo ih malo, e, moramo zaista to vidjeti kako se to uklapa i e, države članice se brinu kada imamo te proizvodno vezane potpore, no imamo države koje to nemaju, kao što je Nizozemska. To je u njihovom interesu, oni tu imaju više manevarskog prostora što se tiče ovih velikih iznosa, ali u državama gdje imamo te sektore koji se suočavaju sa takvim kritičnim situacijama, to moramo uzeti u obzir. Samo trenutak. Gospođa Petir je rekla, govorila je o transferima iz drugog u prvi stup e, i tako dalje. Mm, Češka, Slovačka, Mađarska, Poljska i Hrvatska imaju taj problem. To trebamo poštivati. I evo, na sastancima koje smo držali smo o tome upravo govorili. I dobro je da sada postoji veća svijest što se tiče tog pitanja, tako da onda eto e, možemo pronaći rješenje. I također u svom zaključku gospodin Refa me pitao e, u kojoj mjeri se trebaju, trebaju prenamijeniti prioriteti. Ovaj parlament e, želi da se u e, ZPP-u zadrži ista količina novca i ako e, neki, neki iznos izgubimo zbog Brexita, onda će druge države članice morati više, dati veći doprinos kako bismo održali isti iznos, jer to je naša obaveza i moj klub će se za to zalagati. Hvala na pozornosti. Dudzi, dlatego że no, pani odpowiadała jako sprawozdawca największego raportu. Da, dobili ste više vremena zato što ste odgovorili e, na e, to na jedno izvješće koje je vrlo veliko. A sada gospodine andrije Hvala lijepo. I nakon onoga što smo saslušali danas poslije podne, nismo spremni glasati za prijedlog reforme zajedničke poljoprivredne politike. Da, mi smo upali u klopku koju nam je komisija dala, ko se bavili stručnim e, aspektima e, promjena. E, I zaboravili smo da se u osnovi ne slažemo sa srži onoga što predlaže Europska komisija u svom prijedlogu. Dakle, to nije rečeno, a radi se o značajnoj stvari o kojoj se ovdje radi. Radi se o javnim poljoprivrednim politikama. Mi moramo orijentirati javna sredstva za buduću zajedničku poljoprivrednu politiku i stvoriti model. Što se tiče klimatskih pitanja, o tome smo već čuli, nisu poljoprivrednici ti koji su odgovorni za klimatske promjene, ali zbog previše realizma za 30 godina nećemo si postavljati niti pitanja o e, ekonomskim, socijalnim i drugim pitanjima. Ako sada ne reagiramo, jer ono što moramo postaviti pitanje je sada. Te e, eko programe, kao što je Michel Danten izvjesno rekao, o tome se moramo baviti sada i prije nego što glasamo moramo vidjeti koje mogućnosti imamo da interveniramo kad se radi o okolišu i kada govorimo o ZPP-u. Ne možemo ni zamisliti e, i reći da se radi o neutralnom utjecaju politike na biološku e, raznolikost. Što je dakle sa pticama, što je s biljkama, što je s ljudskim zdravljem? I vi ste, gospodine predsjedavajući, upravo o tome govorili jer e, ne možemo se praviti da poljoprivreda nije vezana i nema utjecaja niti na tlo, niti na zrak. Govorite o malim gospodarstvima i kažete nam da su mala gospodarstva ona koja rade bolje, ali gospodine predsjedniče, ovo što smo mi danas vidjeli u ovom prijedlogu jednostavno se traži E, ne traži se da se iz sredstva prebacuju s velikih, s velikih gospodarstava na mala. Inače, Europska komisija daje prijedlog i to kasni godinu dana s prijedlogom. A vijeće na također kasni s prijedlogom proračuna. E, to jednostavno je neozbiljno. Jer kada govorite o mjerama vezanim za okoliš, pa tu je proračun izuzetan, isto tako prebacivanjem iz prvog i drugog stupa. Kao što je gospođa Herenc rekla, na temelju prijedloga europskog proračuna i na temelju, moramo znati koliko će e, izdvajati države članice. Ovisno o tom postotku, scenario će biti ovakav ili onakav. I još jedno, E, države članice nam daju prijedlog proračuna tek krajem godine još jedan put. Dakle, što će značiti smanjivanje sredstva za zajedničku poljoprivrednu politiku i reći e, biračima da će imati konstantan proračun za poljoprivredu, bit će laž. Kako bismo potvrdili ZPP-a, e nas su oni prodali, upakirali su ga pod pojednostavnjivanje i e, sada jednostavno oni e, s obzirom na ovaj nadzor koji je predviđen, da će ona jednostavno ponovno biti u rukama nacionalnih država. A moramo se pozabaviti koji su naši strateški ciljevi, koliko će zarađivati poljoprivrednici, kako ćemo štititi biološku raznovrsnost, kakav utjecaj ćemo imati na klimu. Dakle, moramo shvatiti o čemu se radi. Sve što je jako bitna pitanja i moramo se time pozabaviti. Hvala zastupniče Dantensa da imate riječ. Ja se neću kandidirati ponovno, pa ne moram s toliko strasti govoriti kada govorim. Međutim, iz onoga što sam čuo, mislim da svi mi koji smo u ovoj dvorani i kako poznajemo kako situacija izgleda u stvarnosti u poljoprivredi, da si ne bismo tako um, definirali neke stvari. Što je to veliko gospodarstvo? Imamo sigurno 45 različitih definicija. Ja dolazim iz države gdje je u prosjeku 45 hektara ima gospodarstvo, što je jako, jako visok prosjek tamo gdje ima oko 100 hektara jedno gospodarstvo, pa to se može pobrojati na prste jedne ruke. Što se tiče mljekarstva, bez obzira na sustav, uglavnom na jednog čovjeka dođe 50 krava. Rijetko više od toga kako izgledaju gospodarstva, što je financiranje iza toga, da li to znači jedan kapitalist, da li se udružilo nekoliko poljoprivrednika, a zašto ne bismo najprije govorili o dodanoj vrijednosti, o bruto maržama, o neto maržama i onda tek uspoređivali. Slažem se, postoje mala gospodarstva koja su se specijalizirala, imaju eh, kratke, dakle, mali E, okolišni e, utjecaj. U Francuskoj neke gospodarstva e, koja su se specijalizirala, ali ne mogu drugačije raditi i oni često imaju najmanje prihode. Kada Erik Andrije govori o poljoprivrednicima koji zarađuju manje od 350 eura po hektar. E, to je jako malo, za, ali je u redu za neke države. U Francuskoj neki zarađuju 1100. Jer što je, neka gospodarstva zarađuju 350 eura, ali to je trećina minimalne plaće u Francuskoj koju treba dobivati zaposlenik u bilo kojoj e, tvrtki. A onda moramo otvoreni reći, porezom trebamo neke stvari rješavati, a porezi u našim državama postoje kako bi među pojedinim dionicima uspostavili socijalnu pravdu. Moramo se boriti da nađemo modele gospodarstva koji će omogućiti veću dodanu vrijednost po hektaru i veću bruto maržu. Ali samo rasprava o površini je nešto što zapravo ne služi nišćemu i nikamo nećemo doći ako se samo nabacujemo brojkama. Sada zastupnik Zoom. Hvala lijepa. Dakle, pitanje je bilo identično kao i ono pitanje koje postoje gospodin Danten. Međutim, želim naše govornike pitati što je malo, a što veliko gospodarstvo. E, u kraju Bosu, u Francuskoj ja dolazim, 200 hektara za uzgoj žitarica je srednje veličine. Ista takva površina u SAD-u je malo gospodarstvo. Ako pogledamo kako rade zadruge, one na kraju žetve predlažu 150 eura po toni. Kako bi ja proizveo tonu e, pšenice, to me košta 170 eura za tonu. I ako sam plaćen 150 eura, dakle gubim 20 eura minus e, kada se e, pogleda e, da se 18 eura subvencionira za tonu, uglavnom dobijete minus 2 eura po toni. Što će nam donijeti dakle, u budućnosti zajednička poljoprivredna politika? Kada netko kaže da veću korist imaju velika gospodarstva, to ništa ne znači. A pogledajmo sadašnju situaciju u stvarnosti Zašto se ljudi, zašto je poljoprivrednici u Francuskoj izvršili toliko samoubojstava? Jednostavno zato što imaju ogromni deficit. gospodin Flanagan. Hvala. Da, evo, e, više govornika je reklo da hoće izbjeći situaciju gdje će e, velike, velika poljoprivredna gospodarstva preuzeti mala gospodarstva i time označiti njihov kraj. Većina bi bila za to e, da se na korektan način raspodijelju ova plaćanja, a to izgleda da se ne događa. Dakle, uvijek moramo napraviti e, studiju ako hoćemo zamutiti vodu i vidjeti da li velika, velike farme gutaju male, ali ne trebamo studiju da bismo znali da ako imamo nejednaka potpora po hektaru, onda oni koji imaju manje potpore su u nepovoljnijem položaju. No, imamo potpunu konvergenciju u 19 e, država, dakle izjednačavanje tih plaćanja i da li to funkcionira, to je pitanje je li to imalo negativan učinak e, po one ljude koji su, kojima su srezane potpore ili pozitivan učinak po one poljoprivrednike koji su konačno, s kojima se konačno fair postupa? Zaista sam E, znate, Željan, Možda bi predsjednik, predstavnik Europske komisije mogao odgovoriti na to pitanje, jer ako je odgovor da, stvari su odlične i te države kod kojih je konvergencija postignuta, možete li onda nam objasniti zašto do 26. imamo i dalje tu nefer situaciju u sistemu gdje jedna osoba dobije dvije trećine onoga što dobije susjed? Gdje je tu logika? Je li tu nešto tih 19 država kao što su Njemačka što je ukazalo na to da je došlo do katastrofe u poljoprivrednoj zajednici zato što sada više nemamo 100%, odnosno što sada imamo 100%. Gdje je logika sa 75%? Ako uđete u e, prostoriju s punu e, poljoprivrednika i nasumično odaberete nekoliko njih i od svuda iz Europe, mali broj njih će vam reći da je u redu da neko drugi bude u nepovoljnijem položaju. Ne znam tko iz komisije ili tko od zastupnika razgovara sa poljoprivrednicima pa od njih čuje da je ovakva ne fair tretman nešto što treba i dalje zadržati. Sada smo završili s popisom govornika među zastupnicima. Nisam vam ograničavao vrijeme za javljanje. E, međutim, sad mi kažu da komisiji dajemo 10 minuta. Možda je za vas to premalo, jer ovdje imamo i glavne ravnatelje, različite direktore, ali možda će vam biti drago da imate tako malo vremena na raspolaganju. U svakom slučaju, ako želite, daćemo vam više vremena, dogovorite među vama ko će govoriti prvi i na što će tko odgovarati. Izvolite. Hvala, ja ću biti prvi i govorit ću o uredbi o strateškom planu i moj kolega onda može me nadopuniti, on će također govoriti o horizontalnoj uredbi i o ZOT-u. Kao prvo želim zahvaliti parlamentu što je omogućio e, nama da sudjelujemo u ovoj raspravi i zaista se zahvaljujem izvjestiteljima, izvjestiteljima u sjeni, zato što pretpostavljam da je njihov posao dosta težak, zato što oni moraju e, sva ova mišljenja e, oko 5000 amandmana što se tiče ove uredbe o strateškom planovima, dakle i napraviti nekakve kompromise i to je zaista vrlo teško. Istina je da je komisija e, prošla kroz sve amandmane e, koje su iznijeli e, svi odbori koji se ovima bave, ali još nemamo sve kompromisne amandmane, tako da ne možemo iznijeti naše mišljenje, no nadamo se da će Europski parlament nam dostaviti te kompromisne amandmane eh, kada oni budu gotovi. Nadamo se da e, smo vam dali dovoljno potpore na različitim razinama, posebno što se tiče razjašnjenja, odgovaranja na vaša pitanja. Također smo organizirali prezentacije. Nadam se da smo pomogli u ovom procesu i spremni smo vam dati dodatnu pomoć e, od sada nadalje, zato što komisija bi zaista željela da dobije mandat od dva su zakonodavca i da zaista cijela stvar krene dalje, da idemo u trijalog zato što ovo moramo privesti kraju i našim poljoprivrednicima ponuditi nekakvu budućnost i izbjeći da imamo rupu između sadašnje politike i sljedeće politike. Dakle, surađujemo i sa vijećem i sa parlamentom i moram reći da bliske surađujemo sa vijećem zato što nam je sa vijećem lakše, lakše pratiti njihov rad. Evo, danas smo upravo imali sastanak e, ministara, ministarsko vijeće, gdje su imali svoju konačnu raspravu o ovoj temi. I koncentrirat ću se na četiri najvažnije teme o kojima ste govorili vi i nastojati odgovoriti na barem neka pitanja. Dakle, kao prvo, što se tiče prijedloga komisije, tu imamo, predvidjeli smo e, tu fer raspodjelu e, ovih e, javnih potpora i o tome se puno govorilo. I pitanje koje je uputio predsjedavajući, odgovorit ću da to je realnost. 80% direktnih plaćanja ide na 30% tih izravnih korisnika i to je realnost koja potiče iz naprosto strukture tih 30% poljoprivrednika, oni koriste 80% korisnih obradivih područja. A kako je ZPP uglavnom vezan za e, zemlju, onda taj iznos ide njima. Zato je komisija predložila jedan bolji e, sustav raspodjele sredstava koji će biti više fair i to kroz dva elementa o kojima se puno ovdje razgovaralo, dakle gornja granica i onda ovi plaćanja e, za preraspodjelu. Ali to nisu jedini elementi kojima će se postići korektna raspodjela. Imamo e, također i ovu e, ovaj sistem gdje se izbacuju poslovni subjekti koji se samo marginalno bave poljoprivrednom. Dakle, da se bavimo samo i onim istinskim poljoprivrednicima. I tu je još jedna stvar a to je veća ambicioznost što se tiče zaštite okoliša i klime, jer to je jedan od najvažnijih elemenata prijedloga, zato što nema opravdanja za prijedlog koji bi smanjio našu razinu ambicije što se tiče ovog. Nema tu alternative. Moramo biti ambiciozniji, Govorili smo o ovim mladim ljudima koji stalno prosvjeduju protiv klimatskih promjena Imamo tu nekoliko elemenata u ovom našem prijedlogu i htio bih samo reći da mi nismo tu napravili taj cilj e, od 40% e, sredstava da se troši na to, ali u članku 87 se stvari razjašnjavaju. Tu je metoda koja je na međunarodnoj razini prihvaćena. To je ta jedna metoda e, po kojoj se taj doprinos izračunava. Ona je široko priznata. I tu također imamo i zaštitu 30% e, ovog fonda za ruralni razvoj. Neki puta se o tome razgovaralo, a činjenica da smo isključili područja sa prirodnim ograničenjima iz toga. Samo vam hoću reći da u ovom trenutnom periodu, dakle što se tiče programa za ruralni razvoj, tu smo skoro već na 60% e, programa iz e, Fonda za ruralni razvoj za zaštitu e, okoliša i e, klimatske promjene uključujući i područja sa prirodnim ograničenjima. Dakle, kada bismo išli na 30%, a isključimo ovo područja, to ne bi trebalo problematično. No, veća ambicioznost nije samo posljedica tih ciljeva, nego vidi se iz mnogih drugih elemenata ova nova zelena ekološka arhitektura. Spomenuli smo e, strožu uvjetovanost, to je nešto s čime će se svi morati držati Eko programi i tu je bilo nekih pitanja da li je li to između pod prvim ili drugim stupom. Mi smo to predložili pod prvim stupom zato što tu ima bitna e, razlika u odnosu na ove druge mjere u drugom stupu. Kao prvo, 100% se financira iz proračuna Europske unije i poljoprivrednicima daje mogućnost da e, se da dakle e, dobiju dodatne novce ako udovolje ovim višim strožim uvjetima za veću ambicioznost. Dakle, i kao i ova druga mjera e, agriekološka i ova je dobrovoljna, ali više je ambiciozna. A sada ću nešto reći o ovom aspektu e, novog modela ostvarivanja. Moji kolege će nešto više reći o tome. Samo sam e, se tu htio pozvati na članak 121 koji je spomenut u raspravi Dakle, ovaj članak 121 radi se o godišnjem izvješću o uspješnosti. To je ključni element koji mi, komisije države članice, imamo kako bismo pratili idemo li u pravom smjeru. Kao prvo, on ima dvostruku svrhu jer e, jamči da upravljanje e, proračunom i razrišnice za proračun se izdaju na pravi način i prati se uspješnost. Dakle, ovo je integralna komponenta strateškog plana za ZPP i mislimo da je njemu mjesto ovdje i on mora e, ispuniti tu svoju svrhu. Naravno, puno se raspravljalo u parlamentu i na vijeću o e, krugu, o datumima, ali mislimo da je to tako važan instrument za ovu politiku koja se zasniva na uspješnosti i moramo na taj način imati te elemente koji će nam omogućiti da vidimo da li je sve to ostvareno. A sada ću e, se osvrnuti na ono što je rekao gospodin Tarabela. E, kao prvo, što se tiče proizvodno vezanih potpora, mislim da komisija zna koliko je važna uloga toga. Mi imamo e, te potpore. Mi to predlažemo i za sljedeće razdoblje, ali mi vidimo da to ima aspekt e, narušavanja tržišta, tako da smo predložili da, e, da, dakle, da što se tiče volumena i e, vremena izvršavanja, da se to na jako dobar način uskladi. Raspravljalo se o djelokrugu, o razini, dakle o području primjene, ali moramo zaista uzeti u obzir činjenicu da bi to moglo narušiti unutarnje tržište. Drugi element je upravljanje rizikom. Dakle, mi tu ne podržavamo samo osiguranje. Osiguranje je jedan od elemenata upravljanja rizikom, ali mi bismo također htjeli stabilizaciju dohotka i htjeli bismo druge oblike međusobnog uzajamne pomoći e, među poljoprivrednicima gdje ne bi se zapravo možda trebala trošiti sredstva e, nego bi mogli e, poljoprivrednici te novce uzimati po potrebi. Što se tiče ove sete, statistički podaci pokazuju, kao što mi kažu moji kolege, da se povećao izvoz na kanadsko tržište. Neću više govoriti o tome, Mogao bih e, duljiti o nekim drugim elementima, no evo tu ću se sada zaustaviti i zaista vas želim uvjeriti da smo mi spremni s vama surađivati, razjašnjivati sve eventualne daljnje elemente, sve što je nejasno u prijedlogu komisije i nadamo se da će nas ovo dovesti do mandata koji će nam omogućiti da idemo dalje u ovom procesu. Hvala. Hvala. E, nadam se, što je moguće kraći. Kao što je moj kolega već rekao, mi smo sada u fazi gdje e, e, parlament, odnosno vaš odbor, treba iznijeti svoj stav i to je zaista e, plemenito pravo parlamenta, nije na nama, na komisiji da vam kažemo što da radite. Ja ću se ograničiti samo na to da ukažem na posljedice koje bi E, proizišle iz nekih od prijedloga ili stavova koji su ovdje izneseni. Zato što mislim da je to od samog početka bila naša uloga, dakle e, da neke stvari razjašnjavamo na temelju naših iskustava i pripremnih radova. Što se tiče ove uredbe o e, zotu, prijedlog koji ovdje imamo je dio dugoročne e, strategije za definiciju tržišne politike e, koju, na kojoj rade zakonodavci. To je sve počelo još 2003. kad su prvi koraci poduzeti kako bi se neki instrumenti za kontrolu volumena kao što je mljekarska kvota ukinuli i i tokom godina e, je donesena odluka da se ti E, različiti e, programi, različite kvote i drugi elementi za kontrolu volumena da se ukinu. To je dugoročna strategija koju su odlučili zakonodavci i mi mislimo da ovdje u ovom prijedlogu e, ne bi trebalo doći do zaokreta za 180 stupnjeva. I ta politika sa svim svojim nedostacima i krizama koje je trebalo riješiti ipak dovela do situacije gdje u e, jednom sve kompleksnjem okolišu je ipak e, poljoprivreda u Europskoj uniji postala neto izvoznik. CETA je jedan primjer takav ta od toga i naš sporazum sa Japanom će omogućiti poljoprivrednom sektoru Europske unije da i još više izvozi na međunarodno tržište. Dakle, naš prijedlog je e, nešto što se zasniva na onome što je već odlučeno, prvo u okviru omnibusa i Također, e, nedavno vezano za UTP-ove, dakle da se stvari prilagode kako bi se pojednostavnila politika i kako bi e, naprosto bila jednostavnija. I komisija ima određene bojazni, nešto što nas brine, vezano za ove stvari koje smo danas e, čuli, koliko mi znamo, neke od tih stvari će ući u kompromisne amandmane, zato što izgleda da se tu zapravo e, napušta ta politika tržišne orijentacije, a mislim da je tu u velikoj mjeri nešto što je odraženo u ovim e, proizvodno nevezanim plaćanjima koje omogućuju poljoprivrednicima da sami odlučuju što će učiniti sa e, vezano za svoj poljoprivredni potencijal, a ne da ih se potiče da rade ovo ili ono, a da se ne zna zapravo je li to prava stimulativna mjera. No tu ima cijeli niz pitanja. U sektoru vina imamo ovo e, produženje do 2050. koliko vidim ovog sustava da se daju da, dakle, e, da se omogućavaju te prilagodbe. To je u skladu s onim sporazumom koji je postignut 2013. To je ta reforma sektora vina i to bi trebalo biti preispitano 2023. Biće tu i studija i bilo je također e, nešto vezano za proširenje e, dosega tih intervencija. Onda on e, općeniti mehanizmi ranog uzbunjivanja koji bi bili povezani sa nekim instrumentima za dodatne intervencije ili za krizne intervencije. Također imamo i te neke organizacije međuresorne koje bi omogućile da se napravi taj jedan, te nekakve e, te nekakve vertikalne mehanizme. Naravno, kao što znate, to je dosta opasno i te neke kvote e, za smanjenje volumena. To je naravno smjera, smjer e, u kojem možemo ići politički gledano, ali to nije u skladu s onim što mi imamo unutar okvira ovog direkt, ovih direktnih potpora dohotku koji su zaista e, tržišno orijentirani. Dakle, hoćemo li imati politiku koja će imati e, dva krila koje su međusobno e, se sukobljavaju. Jedno krilo koje želi voditi poljoprivrednike u više tržišnom smjeru i druge koje ih pokušava voditi prema protekcionizmu i gdje bi oni dobivali stimulanse stimulativne mjere koje možda nisu skladi sa potrebama tržišta. To je naprosto odluka koju treba donijeti, odobir. I samo hoću vas upozoriti na reperkusije koje bi mogle takva odluka donijeti. Druga e, uredba za koju sam ja zadužen u komisiji je horizontalna uredba i horizontalna uredba je jedna od e, onih koja je povezana s ovim novim modelom ostvarivanja koji je e, prvo e, zasnovan na uspješnosti, a drugo, tu vidimo da Europska unija nije ta koja će definirati pravila. A gospodin Andrius je rekao da parlament je možda tu pao u zamku koju mu je pripremila komisija, ali zašto bi to bila zamka kada komisija nešto predloži? i dakle povlačeći logične e, zaključke iz postojećeg sustava koji se upravo ovdje na ovom mjestu, u ovom odboru kritizira toliko godina zbog toga što je presložen, što ne e, služi zaštiti okoliša i što države članice E, stavlja pred velike troškove zbog ovih financijskih korekcija i tako dalje. Dakle, zašto biste nas onda htjeli potaknuti da opet osmislimo u osnovi isti mehanizam kada znamo da predlaganje iste stvari drugi put naprosto neće dovesti do drugih rezultata, jer opet bi bili isti rezultate. Mislim da to nije zamka. Radi se naprosto o ponudi alternative koja bi trebala e, dovesti do različitih rezultata. Pokušavamo to uporno objasniti, dakle zašto ti rezultati što se tiče pojednostavljenja, veće fleksibilnosti, a istovremeno e, zbog toga što sada se ti mehanizmi planiraju uz odobrenje komisije, dakle onda imamo e, ujednačeniji sistem. Evo, sada da se osvrnem na ono što je rekla gospođa Müller i ostali što se tiče ove horizontalne uredbe, mi smo e, tu predložili e, ta tijela koja će biti dio e, sistema upravljanja. Gospodin Müller, vi ste spomenuli da tu postoji dakle da tijela za certificiranje zapravo sama sebe procjenjuju, ali tomu nije tako. Ta tijela su nezavisna tijela nemaju veze s državama članicama koje na nacionalnoj razini imaju funkciju reviziju koju je prije vršila komisija. I zapravo se radi o tome da bi to trebalo učiniti kako bi komisija mogla koristiti e, njihove rezultate, kako bismo mi onda imali jedinstveni lanac revizije. Dakle, dakle, zasnivamo se na jednoj razini na e, to što rade ta tijela na nižoj razini. Isto se to dogodilo sa E, revizorskim sudom i komisijom, zato što revizorski sud sve više koristi rezultate revizija komisije, zato što je to u redu i to polučuje svoju svrhu i mi bismo htjeli da se tako nastavi sa ovim novim modelom, dakle da imamo taj jedinstveni kanal, e, lanac revizije koji omogućuje, on omogućuje to da se e, stalno ponavlja ono što je već učinjeno zato što nemamo više kontrole, više posla i na kraju više gnjavaže za sve. I jasno je, i to je već izneseno u prijedlogu, da ako komisija dođe do zaključka da neko tijelo za certifikaciju nije na odgovarajući način odradilo svoj posao, mi onda ne možemo to e, koristiti rezultate i onda ćemo ponovno napraviti mi reviziju kako bismo zaštitili novce poreznih obveznika. Dakle, ne smijemo ponovno ići u situaciju, odnosno status quo ante, gdje je komisija zapravo radila sve te kontrole i revizije koje već su bile obavljene na nacionalnom nivou. Što je u redu ako to želite. I dakle, to načelo e, uspješnosti, drago nam je da su većinom svi rekli da su za to, to nas je malo umirilo i Trebamo vidjeti tu vezu između e, članka 121 i članka 38 do 52. Ono što je važno u ovom kontekstu je da se zadrži ono što smo sada već e, predložili i što je preživjelo e, kroz rasprave u vijeću u članku 35 pitanje poštivanja propisa se odnosi na vezu između država članica Europske unije i Evropska unija ne bi donosila ta e, detaljna pravila za korisnike. Jer to bi dovelo do tog e, zatvorenog kruga gdje pravila moraju biti sve detaljnija, moramo sve više smjernica, sve više tumačenja, kontrole su sve strože i strože, a na kraju e, svega toga to sve završi na grbači poljoprivrednika koji mora ispoštovati sve to. Mislim da je to također reakcija na ono što je rekao gospodin Jarko koji je govorio o vrlo strogim uvjetima za mjerenje u Njemačkoj. Ako država članica pod pritiskom e, za e, kontrolu i reviziju koji jest, koji postoji, zaključi da će rađe biti sigurna i onda zaista mjeriti to do zadnjeg četvrnog metra. To je upravo to što mi želimo e, izmijeniti jer kad se e, smanji taj pritisak kontrole te revizije za državu članicu, onda ona zaista može biti koliko god hoće stroga sa korisnicima i može sama osmisliti svoj sustav e, kontrole. I to je upravo primjer gdje bi to pojednostavljenje moglo funkcionirati. I ako se vratimo na stari sistem, onda bi zapravo e, cijela stvar ne bi više imala svoju svrhu. Uspješnost je veoma važna stvar ovdje i samo bih htio ponoviti da prijedlog nigdje ne kaže da se uspješnost primjenjuje kao kriterij za e, pojedine korisnike. To je očito nešto što muči neke ljude, e, ali evo samo ću sada ponoviti da stvari razjasnim. Ne, svi ti pokazatelji to je nešto e, što je između države članice i komisije. Evo, u zaključku e, ovoga što sam rekao o e, horizontalnoj e, uredbi, dakle ova rezerva za poljoprivredne krize, ne znam kako će se to konačno zvati, ali evo to smo mi predložili i moglo bi se to proširiti i to bi bilo jako korisno jer ta jednostavnost sistema i fleksibilnost sistema koje mi želimo postići je veoma važan i kada bismo to postigli to bi bilo jako dobro. I na kraju ću se samo vratiti na ovo što je već e, rekao moj kolega, možda samo da vam nešto kažem e, što se tiče te brojke, e, što se tiče dakle ovoga pitanja 80-20 i ovo 80-20 zapravo nije ni od kakve pomoći. Nećete moći izvući nikakvu nikakav zaključak e, iz ovog 80-20 zato što se države članice tu zaista razlikuju. Ono što je u Slovačkoj nema veze s onim što ćete vidjeti u Austriji kao drugo. Pa u tih 80% ćete vidjeti sasvim drugačije situacije i zato smo mi zapravo te brojke izračunali na osnovu naših statističkih podataka. U ovom momentu 72% direktnih plaćanja ide na gospodarstva između 5 e, i 250 hektara, dakle normalne farme koje u većini, u većini zemalja se radi o obiteljskim gospodarstvima i očito je da se e, veličina razlikuje. U nekim državama je e, farma od 250 hektara velika, u nekoj drugoj zemlji je to velika farma, odnosno veliko gospodarstvo. A 22% potpora ide na gospodarstva na 1,8% gospodarstva, Znači 20% ide, 22% ide na 1,8%. Mnogo njih nije veće od 500 hektara. Tako da tu mislim da postoje ta iluzija da ima puno gospodarstava, 5-10 eh, tisuća hektara koje sve dobiju puno potpora i to je razlog eh, zbog čega je došlo do te raspodjele od 80, odnosno 20%. A razlog je taj da ima puno gospodarstava do 500 hektara koja su velika, ali ne pretjerana velika i oni dobivaju veliku, veliku, veliku većinu novca. I samo još treća brojka, oko 6% potpora ide na gospodarstva koja nisu veća od 5 hektara. 6% ide na ta vrlo, vrlo mala gospodarstva u Europskoj uniji i ovdje se suočavamo sa situacijom gdje u nekim državama članicama gospodarstva od pet hektara se ne bi uopće smatrala gospodarstvima, farmama, a e, na Malti na Cipru e, su to e, gospodarstva koja super funkcioniraju, drugdje se uopće ne bi smatrali farmama. No, ta brojka od 6% na neki način zapravo mijenja ovu sliku tih 80%. Ako pogledate, ako idete u svaku od država članica, slika će se razlikovati. Samo dakle, hoću još jednu stvar tu reći. Gospodin Flanagan je nekoliko puta to napomenuo, tu internu konvergenciju i interna konvergencija je nešto što se primjenjuje u određenom broju država članica, a neke druge države članice na drugi način raspodjeljuju direktna plaćanja Interna konvergencija je već sredstvo kojim se prilagođava e, situacija između, od sektora do sektora, posebno što se tiče e, stočarstva na travnjacima. I također je to jedno sredstvo kojim se bolje vrši raspodjela e, da budu obuhvaćena i mala gospodarstva. Dakle, još uvijek postoji razlika od zemlje do zemlje jer negdje imate vrlo velika e, prava, više od 1000 eura, a druge države članice gdje svako dobije otprilike više, manje isto, e, istu potporu. Znači, moramo zaista e, da bismo izvukli prave hera zaključke, vrlo dobro znati o kakvim brojkama se radi, jer inače ćemo izvući krive zaključke. Kao što je rekao moj kolega gospodin Dimitru, mi smo spremni dati vam sve savjete, sve tehničke informacije koje su vam potrebne i pokušati biti od što je moguće veće pomoći kako bi e, ovaj odbor što je moguće prije mogao definirati svoj stav što se tiče ove reforme. Mislimo da bi to bilo od velike koristi za to gdje će biti poljoprivreda u raspravama o e, VFO-u jer je puno teže šefovima vlada. So I think this is something which is also important. Da, postoji još jedna stvar koja je vrlo važna e, prilikom vašeg donošenja odluka. Hvala lijepa. Ovim smo došli do kraja svih govornika i e, čuli smo dakle sve strane u ovom dijalogu te e, možemo sada samo reći da je to bilo jedno od posljednjih puta da razgovaramo o ovoj temi. Govorili smo dakle o tome e, kamo ide reforma zajedničke poljoprivredne politike. Govorili smo o različitim amandmanima na pojedine prijedloge i imamo sada tri izvješća koji su rezultat prijedloga Europske komisije da e, se reformira zajednička poljoprivredna politika u sljedećem razdoblju. Idealno bi bilo da postignemo kompromis. Nemamo više mnogo vremena na raspolaganju. Bilo kako bilo, između glasanja i kompromisa radije sam za kompromis jer e, se uvijek mogu dati određeni ustupci, dok je glasanje puno radikalnija metoda. Do sada smo dobro surađivali i ne možemo reći da su tek neki kolege u pravu, dok su drugi kolege u krivu. Mislim da svatko jest djelomično u pravu i bilo bi mi jako drago da uspijemo ostvariti kompromis. O ovoj smo temi jako puno razgovarali. E, proveli smo puno vremena razgovarajući o ovoj temi. I mislim da bismo, čak da smo i više tome posvetili vremena, teško pronaći dogovor baš oko svega. Molim dakle još jednom sve da pokušaju iznaći kompromis. Hvala svima koji su sudjelovali u raspravi i hvala izvjestiteljima i izvjestiteljima u sjeni. Ostaje još rada pred vama jer će se na odborima glasati i za to će biti potrebni konkretni prijedlozi. Hvala dakle svima koji su radili na ovim svima koji su sudjelovali u raspravi i još jednom vas sve postičem da nađete kompromis. A sada prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda, to su zaključci vezani za 2015. i za masline, e, stolne masline i maslinovo ulje. Izvjestitelj sa mišljenje u našem odboru gospodin Jakovčić, koji koliko vidim nije u dvorani. Radi se o međunarodnom sporazumu o maslinovom ulju i e, o e, stolnim maslinama. Radi se o jednostavnom glasanju, dakle samo da ili ne o zaključivanju e, sporazuma na vijeću. Projekt je pokrenut 7. studenog E, molim one koji izlaze da izađu u tišini iz dvorane. Iako se e, puno kasnilo zbog problema na vijeću, 9. studenog 2017. godine smo mi počeli na ovome raditi, a Koreper je tek prije 14 dana konačno dao potvrdu i tražio vijeću da se po, isti potvrdi, te je to e, parlamentu. Na um, vijeću AgriFish se na ovu temu dnevnog reda razgovara upravo danas, a prvog i drugog e, travnja će se glasati na drugim odborima. Mi ćemo glasati sada. Gospodina Jakovčića nema, ali mislim da možemo glasati e, glasamo elektroničkim putem, dakle poimenično. Jeste li svi spremni za glasanje? možemo glasati. Dakle, otvaram glasanje. Evo, glasati možete sada o mišljenju gospodina Jakovčića. Se zagłosowali? Jeste li svi glasali? Dobro. Zatvoram glasanje. Čestitamo izvjestitelju. To povtužiti? Teško će biti postići jednaki rezultat kada se bude glasalo o amandmanima reforme ZPP-a. Dakle, još jednom čestitam izvjestitelju, molim da mu prenesete naše čestitke. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Radi se o raspravi iza zatvorenih vrata, pa ćemo toga načiniti minutu stanke kako bi osobe koje ne smiju više ostati u dvorani